Yes, I Dear colleagues, please take seat. Dragi kolege, molim vas da zauzmite mjesta. It is with great pleasure and also with a lot of sadness that... S veliko zadovoljstvo, ali istodobno i s tugom pozdravljam Lord Jonathana Hilla koji je prihvatio naš poziv da se danas s nama sastane na oproštajnoj razmjeni gledišta prije nego što na snagu stupi njegova ostavka. Doista žalimo. sensible. Takav razvoj događaja Moram reći da je institucionalno, politički, kao i osobno doista bilo zadovoljstvo i privilegija meni osobno kao i svima nama surađivati s vama. Not only your sense of humor. Nedostaje nam ne samo vaš smisao za humor, već i vaša angažiranost ehm, na jedan vrlo konstruktivan, pozitivan ehm, način suradnje sa Europskim parlamentom i s ovim odborom. Mislim da smo zajedno dobro surađivali, odradili ste važne stvari neke i nadamo se da ćete i nastaviti provoditi neke od projekata koje smo zajednički definirali. Naravno, cijeli kontekst je e, poprilično tužan i neću ulaziti u detalje. želimo zbog ishoda referenduma, no zahvaljujem vam što ste danas s nama i zahvaljujem vam na svemu do sada u protekle dvije godine. Izvolite, imate riječ. Well, Roberto, thank you and thank you all of you Hvala Roberto, hvala svima na vašem pozivu. Dovoljno ste mi otežali početak, a sada mi otežavate odlazak. Komentari van mikrofona. Kako bilo, želio sam navratiti i pozdraviti se sa svima vama kako je. Kao što je Roberto rekao, mislim da smo zajedno dosta toga napravili od moja prva dva saslušanja, intervjua s vama i mislim da smo doista imali kvalitetan radni odnos, da smo izgradili povjerenje kako je potrebno ukoliko u bilo kojem parlamentarnom sistemu bilo što želimo uspjeti. Da kako, stvarima smo prelazili iz različitih stališta kad kada, ali mislim da smo se usredotočili na obavljanje posla, na pokretanje stvari kako bismo pokrenuli financiranje za širo gospodarstvo, ali isto tako kako bismo održali financijsku stabilnost. I svima bih još jednom rekao koliko sam zahvalan Robertu na njegovom predsjedanju koje vjerujem da je na neki način e, postavilo ton cijelog tog konstruktivnog odnosa. Poput Roberta i mnogih drugih u Velikoj Britaniji i Briselu, i ja sam bio vrlo razočaran rezultatom referenduma u Velikoj Britaniji, Želio sam drugačiji ishod i vjerovao da Velika Britanija ima veliku ulogu u ostvarivanju jedne fleksibilne, otvorene Europe, slobodne trgovine, no izborno tijelo je odlučilo drugačije i odluku naroda treba uvijek poštivati kada se sada dok se Europska Velika Britanija kreće u novu fazu svojih odnosa sa Europskom unijom, nisam smatrao da je na mjestu da nastavim vršiti ovu dužnost i pretvaram se da se ništa nije promijenilo. Zbog toga sam e, najavio da smatram da je potrebno odstupiti i krajem ovog tjedna napuštam svoju dužnost. Neovisno budućem odnosu, vjerujem da smo u ovom kratkom razdoblju zajednički mnogo toga odradili, postavili smo temelje i započeli sa radom na izgradnji jedinstvenog tržišta kapitala. To na temelju inicijative parlamenta. Također zahtijevamo dalje prilagodbe zakonodavstva kojima ćemo stvari učiniti sigurnima, ali i podobnima za rast. A sad mi je zadovoljstvo vidjeti da i drugi dijelovi svijeta prate nas, jer smo mi započeli sa izgradnjom snažnije bankovne unije i počeli smo se baviti financijskim uslugama iz stajališta potrošača s našim, našom zelenom knjigom o financijskim uslugama. Zahvalan sam dakle doista na svoj podršci i jednako važno na izazovima koje ste pojedinačno i skupno postavili pred mene. Takvi su nam izazovi potrebni kako bismo stvorili kvalitetno zakonodavstvo. Napuštam vas malo ranije nego što sam očekivao sa velikim poštivanjem za tehničko razumijevanje i naporan rad sviju velikog broja članova ovog odbora. Referendum u Velikoj Britaniji po meni vaš posao čini još nužnijim kako biste podržali rast i radno mjesto u Europi. I doista vam želim sreću i uspjeh u tom radu e, zajedno s mojim kolegom Valdisom Dombrovskisom koji je doista posvećen daljem radu, nastavku rada koji smo zajednički započeli. Sada ću na jednoj neformalnoj razini svakako nastaviti pratiti rad ovog najvažnijeg odbora s druge strane Lamanša i doista svima želim e, uspjeh jer ono što vi ovdje radite izravno utječe na blagostanje, prosperitet, rast i radna mjesta Europe. Tako vam želim sve najbolje. Thank you very much, Jonathan. Hvala, Jonathan Burkhardt. Zahvaljujem predsjedniče. Gospodine povjereniče, Hvala što ste ponovno došli na naš odbor. Mislim da se radi o tužnom danu za sve nas. Tužno je oprostiti se i cijeli klub zastupnika EPP-a žele bi vam zahvaliti na suradnji, ne samo s našim klubom, da kako, na suradnji sa cijelim odborom. Smatramo da je bila časna odluka odstupiti s ove dužnosti i ponovno se pokazalo da ste doista pravi britanski džentlmen. Po meni također je vrijedno spomenuti da oni koji su se zalagali za ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji također e, sada odstupe i napuste Brisel, dok s druge strane oni koji su se zalagali za napuštanje Europske unije e, su i još uvijek ovdje i ostaće do kraja ovog saziva. E, gospodine povjereniče, vaš odlazak veliki je gubitak gubitak zbog vaše odlučnosti, posvećenosti europskom projektu, zbog toga što ste uvijek bili otvoreni za dobru argumentaciju i zbog vašeg osobnog stila pristupa stvarima. Također je i velik gubitak zbog vašeg smisla za humor i zbog toga što ste e, osoba e, koja je doista od iznimne vrijednosti za Europsku uniju. Zbog svega toga dopadate mi se. Hvala. Pervaš Perez. Pervaš Perez. Gospodine povjereniče, Hvala što ste prihvatili naš poziv na ovaj sastanak kako bi se mogli pozdraviti s vama. Jer za ovaj odbor vi ste bili ključna osoba i u ime cijelog kluba zastupnika SND želim reći da kada ponekad gledamo vječnicu, zabrinut smo za neke od vaših e, sugrađana koji e, su iznevjerili europske vrijednosti, a vi ste svojim gentlemanskim stavom zaista e, potvrdili ono što smo od samog početka mislili o vama. Kada smo imali prvo saslušanje, ja sam vam rekla vrlo iskreno da mislim da osoba koja ne dolazi iz eurozone e, ne bi trebala biti zadužena za financijska pitanja Europske unije. Ali istovremeno ste i tu bili džentlmen što se tiče odgovornosti e, vizavi eurozone i to je za nas bilo jako bitno. Ali evo, vi nas napuštate, kada napuštate određenu dužnost e, trebate ostaviti i oporuku a vi ste e, uspjeli e, za osnovati uniju kapitala. Možda je Juncker vas mogao uvjeriti da ipak ostanete u Europskoj uniji zahvaljujući tome. I pitam se što biste vi kao sadašnji e, povjerenik preporučili vašem nasljedniku? Koji bi trebali biti njegovi prioriteti? Hvala vam gospodine predsjedniče. Doista se radi o tužnom danu za sve, ne samo zbog toga što gubimo vas, već i zbog toga što ste vi prvi povjerenik kojeg je klub zastupnika ECR ikada imao. I doista smo ponosni na vas, mislim da ste e, doprinijeli vjerodostojnosti cijelog ovog kluba u Briselu i u Strasburu i pokazali da se dobra politika treba temeljiti na dokazima. E, I želim vam poželiti sreću u vašem pokušaju da naš e, izlazak iz e, Europske unije ostane pozitivnim, pozitivna stvar i da nastavimo sa svojim odnosima. Hvala. Silvi Gular, Gospodin povjereniče, prije svega, prvo što ću za vas učiniti bit će da ću govoriti na engleskom. Znamo što to znači za francuza. Prije svega, zahvaljujem vama i vašem timu i vrlo sam zadovoljna što je Matthew danas također s nama. Ne da smo imali samo dobar odnos s vama, nego sa cijelim vašim timom. Druga stvar, sjećate se da sam čak i ja spomenuta u britanskom tisku kao zastrašujuća Silvije Golar koja je inzistirala na vašem drugom saslušanju, ali to mi pokazuje da kad kada možda dobro postaviti ljestvicu vrlo visoko, jer oni dobri će ju uspjeti prijeći. A to samo poboljšava naš odnos. Hvala vam dakle što ste uvijek prihvaćali taj naš katkada kada težak odnos koji postoji između povjerenika i parlamenta i hvala vam doista na slici, imidžu koju pridajete vašoj zemlji. Ljudi koji donose dobre odluke kad kada nisu brojni, no važno je da oni postoje. I hvala vam, ne samo što odlazite, jer radi bismo da ostanete, nego vam hvala na poruci koju nam ostavljate. Ostaću još malo ambasador ovog svijeta, kojega se kad kada napada s dobrim razlozima, kad kada s lošim razlozima, pa možda možete objasniti ljudima kod Londonu da mi želimo konstruktivan odnos i moramo biti strogi jer naravno u svim raspravama radit će se u interesu naših ljudi, s obzirom da britanska vlada želi upotrebiti činjenicu eh, da se ugovori i dalje eh, poštuju, molim vas imajte na umu članak o iskrenoj suradnji i to bih eh, želio da ostane misa vodilja do kraja naše suradnje s vama i vašim kolegama iz Velike Britanije. Pomognite nam dakle da mi pomognemo vama. Mariza Matijas. Hvala vam povjereniče i ja ću govoriti na engleskom ja sam bila jedna od onih koja je vašu nominaciju pokušala otežati. Kao i vaš rad. Dakle, ne želim biti cinična. Mislim da tijekom protekle dvije godine naučila sam da ni vi niste cinični, imate bolji smisao za humor od mene. No s našim političkim razlikama želim vam sve najbolje. Znam da je narod Velike Britanije odlučio se za os odlazak iz e, Europske unije, no ne napuštate Europu i nastavljamo dijeliti zajednički prostor života, zajedničku prošlost, pa se nadam i zajedničku budućnost. E, osobno govoreći, e, želim sve najbolje i zadržat ćemo možda naše političke razlike, ali bilo je zadovoljstvo raditi s vama. Sven Giggold. Jonathan sam si to rekao i to je istina, nismo željeli da budeš na tom radnom mjestu, a sada kada odlaziš ne želimo da otiđeš. Tako, takve su stvari. Doista mi je teško zbog rezultata referenduma, kao i zbog toga što odlaziš, jer iskustvo koje smo imali s tobom osobno nije nešto uobičajeno u politici. Dakle, usprko svim nevoljama, ja nikada nisam imao osjećaj da želiš posvetiti se nekome. Uvijek smo imali otvoren dijalog, e, mogli smo otvoreno reći što želimo. Kada si se slagao s nama, stvari bi se pokrenule. Tako da je doista se pokazalo da radimo u javnom interesu, otvoreno, pošteno, usprkos onome što se dogodilo prije toga. A to je nešto rijetko i pokazuje e, koliko ste e, vrijedna osoba i to je nešto što doista duboko poštujem. I moram reći da sam doista žalostan zbog tvog odlaska. Čak i u načinu na koji odlaziš pokazao si snagu svog karaktera mislim da mi možemo nešto učiniti kako bismo se odužili. Tvoj ideal unije tržišta kapitala je dobra zamisao, dobra za Europu, ne samo da bi bila dobra za Veliku Britaniju, već za cijelu Europu. I naša je odgovornost ostvariti taj ideal koji će ostati e, tvoja zamisao. To mislim da možemo učiniti zajednički i dobro to napraviti kako bismo ostvarili integriranu na tržište kapitala i financijsku stabilnost, što je dobro za ostvarenje naših zajedničkih ciljeva. Ukoliko budemo iskreni u tome, može će to poslati jedan signal svim onim građanima u Velikoj Britaniji koji svoju budućnost vide u Europu. I mislim da u nadolazećem razdoblju, slažem se sa Silvi, moramo biti oštri, strogi, ali pošteni u jednakim pravilima kada želite biti sastavni dio jedinstvenog tržišta morate primijeniti sva pravila, ali na jedan prijateljski način. mislim da ako to ostvarimo, da ćemo i tako poslati signal našim prijateljima u Velikoj Britaniji. Dakle, Jonathan, zahvaljujem i toliko od mene. Hvala, gospodin Koburin. Right, got uh, uh, it seems that you're very popular with many of our European... Čini se da ste vrlo popularni među našim europskim kolegama, no očito niste popularni u britanskoj javnosti koja je odlučila da mi želimo nastaviti dalje sami. Uh, osobno uh, ne želim spominjati privatne stvari na UKIP i drugi koji su se suprotstavljali Europskoj uniji, koji su ovdje prisutni u parlamentu, da će se pobrinuti da imamo dobar odnos sa tržištem kapitala Europske unije. Dakle, ja kao gospodin Faraž znamo dobro kako to funkcionira na temelju našeg iskustva u Sitiju. Sigurno sam da ćemo e, dobar sporazum izvući kako za nas, tako za Europu i da ćemo nastaviti dalje kao prijatelji. No, britanska javnost je donijela svoju odluku demokratski i stvari tako stoje. Sve najbolje na sljedećem poslu koji god on bio. Hvala vam, Barbara Kapel. Zahvaljujem predsjedniče Lorde Hill. Hvala vam što ste danas došli na sastanak našeg odbora. Na samom početku vašeg rada rekli ste da niste stručnjak za financijska tržišta, ali da smatrate da je bolje imati manje regulative. Nedostaje će nam taj vaš pragmatičan pristup kao i spremnost da se uhvatite u koštac sa svim tim detaljima. Dakle, bolje regulativa, pojednostavljivanje stvari, bez gubljenja iz vida važnost financijskih usluga. Radite s nama na novim pravilima za rekapitalizaciju banaka, stabilizaciju tržišta, povrat povjerenja i vaša posvećenost na procjeni rizika u kontekstu Bazela 2 je nešto što moramo spomenuti vaša posvećenost radu iznimno je važna e, kao i sve što smo stvarili za mala, srednja poduzeća i haben, dass die vielen Sve druge stvari gdje ste sami tvrdili da je teško ispuniti sva pravila tu nam je svugdje vaš praktičan pristup e, bio nešto što će nam trebati u budućnosti i sve najbolje vam želim u budućnosti. Nina Đelo. Hvala vam. Zahvaljujem Lorde Hill. Kao što ste rekli, imali ste težak početak. Sjećam se da ste rekli da ćete biti na raspolaganju dostupni parlamentu kada ste započeli s radom i to ste obećanje održali. Mislim da ste doista nam bili na raspolaganju. Sjećam se i saslušanja i znam da je velik broj ljudi ima nekakve sumlje vezno uz vašu pozadinu, vezno to može li Britanac promicati bolju integraciju u eurozoni. No, na temelju svega što smo danas čuli, čini se da ste tijekom protekle dvije godine pokazali stvarnu europsku viziju i doličnost i doista zaslužujete priznanje za pokretanje e, CMU-a Unije tržišta kapitala. Početkom rada na tome vjerujem da ste promijenili način razmišljanja niza ljudi diljem Europske unije i vjerujem da zapravo ulazimo u burnije vode Danas smo već imali priliku glasati o prospektus, dakle, početku rada na Uniji tržišta kapitala. No doista još jednom e, želim reći koliko mi je žao što nećete biti ovdje da dovršite rad na tome. Radi se o nečem dobrom, mislim da je još mnogo pred nama i što se tiče smanjena, smanjenja fragmentacije, ali e, jednom kada sve postane funkcionalno, kada zaživi, e, zaslužit ćete priznanje i za to i nadam se da će vaš nasljednik slijediti e, vaše stope. Želim vam sve najbolje iz laborističke obitelji i hvala vam što ste surađivali s nama kao i vašem timu. Siguran sam da što god ćete raditi u budućnosti da ćete biti jednako uspješni u tome. Hvala vam Ashley Fox. Thank you, uh, Hvala, Lord Hill. U ime izaslanstva konzervativaca zahvaljujem vam na vašoj službi. Predstavljali ste svoju zemlju i svoju stranku vrlo umješno i hvala vam što ste ispunili sve svoje dužnosti. Uh, žao nam je doista što napuštate i to službeno želim reći. Hvala, Jonathan. Hvala vam. Osoba koju prvo želim zahvaliti je gospodin Coburn. Taman kada sam postao emocionalan i kada mi pomalo zadrtala ta usnica Britanca, eto, mogu računati na gospodina Coburna da uleti promijeni ton. Ne sumljam, rekao sam, e, to i u to vjerujem, da ne trebam lekcije ni od koga o tome što su Britanci odlučili, niti trebam lekcije e, o tome da se poštuje volja e, birača. To je ono što svi trebaju znati i napraviti. Što se konstruktivnih veza tiče, koje je gospođa Gular spomenula, svakako ih moramo držati ako mogu tako reći, čini mi se da će biti lakše da se takve veze izgrade između ljudi koji se međusobno slušaju, a ne koji se vrijeđaju. A što se unije tržišta kapitala tiče, mislim da smo doista započeli sa time, radimo na tome već dugo vremena, a još je mnogo pred nama, no mislim da je izuzetno važno da nastavimo rad na tome i da ljudi ne počnu razmišljati na način da napuštanje Velike Britanije oslabljuje potrebu za unijom tržišta kapitala. Po meni upravo je suprotno, osnažava se ta potreba i rad na kojem smo započeli mora se nastaviti. Način na koji smo tome pristupili zajednički je bio da se gradi korak po korak, imamo akcijski plan, vremenski okvir i sada možemo vidjeti sve aktivnosti koje je potrebno provesti od danas do 2018. Dakle, moja poruka Valdisu u odgovor na pitanje gospođe Perez koji bi bili moji prioriteti za Valdisa. Prvi odgovor bi bio to je njegov posao, ne moj, ne treba se nikada oplitati u rad drugih. No nastavak tog rada Eto, osobno se nadam da dio onoga čime sam se ja bavio, to je sagledavanje financijskih usluga iz perspektive potrošača, je važno. Moramo se vratiti načinu razmišljanja kako poboljšati živote običnih ljudi u Europi i u ovom odboru često razmišljamo o financijskim uslugama iz jednog institucionalnog stališta, no one postoje kako bi služile građanima i što više uspijemo stvoriti usluge koje će biti jeftinije, konkurentnije, pružiti veći izbor ljudima, time će bolje sve skupa funkcionirati. moja posljednja želja za budućnost, ako mi dopustite tri želje, bit će da posao koji sam započeo zajedno sa Burhatom, rad na temelju dokaza, da se na tome nastavi raditi, jer tu postoji znatna mogućnost prilika ne samo u području financijskih usluga, za održavanje financijske stabilnosti, već i za poticanje rasta, razmatranje proporcionalnosti, uključivanje interesa europskog bankovnog sektora, kada govorimo o međunarodnim sporazumima, i taj pristup e, bi trebalo prenijeti i u druga područja zakonodavstva diljem Europe i u druge e, dijelove svijeta. Dakle, s time bih zaključio no sve ću i dalje pratiti s velikim zanimanjem i privrženošću. A kogod od vas se ikada zatekao u Londonu, to je još uvijek poprilično lijepo mjesto za posjetiti. dosta se nadam da ćete me posjetiti kada ste u blizini. Hvala vam, hvala Roberto, hvala svima. Thank you, Jonathan. It is clear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 No problem. Nema problema, možete govoriti kako god želite, imamo izvrsne provoditelje. Zahvaljujem gospođo Kojnek što ste danas s nama u parlamentu. E, da nam na vrlo sve obuhvatan i čak i meni razumljiv način odgovoriti na pitanja. Dakle, ne želim ponavljati pitanja koja smo već čuli, ali doista me zanima odnos između vaše institucije i nacionalnih tijela za sanaciju. Tu imamo određene poteškoće sa predstavljanjem toga kako stvari doista funkcioniraju. Pa me zanima od vas čuti koji su glavni izazovi u tom smislu i također želim provjeriti da li sam ispravno shvatila ono što ste rekli da još moramo da još države članice moraju raditi na nadopunjavanju sistema depozita, nesolventnosti. Da li to mislite kada o vašoj prezervaciji govorite o preventivnim aktivnostima? Počet ću s vašim prvim pitanjem. Nacionalna sanacijska tijela i jedinstveni sanacijski odbor rade usko zajedno, surađuju usko, imamo cijeli niz radionica na kojima zajednički razvijamo politike. I u krajnjoj liniji oni su naš svojvrsni oblik plenarne negdje se odlučuje o svemu, uključujući i našem proračunu. I tu surađujemo i na takozvanom sa takozvanim internim timovima za sanaciju. Ovdje moramo biti realni i u nekim državama članicama nacionalna sanacijska tijela postoje već 4-5 godina u drugima uspostavljeni su tek sam, na samom kraju prošle godine, dakle kada sam od jedne države članice dobila e-mail koja nam je rekao da su sada za 100% povećali broj osoba, to značilo da su sa jednog zaposlenika prešli na dva. Neka od ovih tijela doista se suočavaju i bore sa problemima zapošljavanja i drugim pitanjima na suradnje je nešto što je nezamjenjivo i mi ne bismo bez njih mogli raditi jer velik dio pravnog temelja za ovo je na nacionalnoj razini, tako da je doista potrebno da oni prenesu naše zamisli i pobrinu se da to doista funkcionira. Drugo pitanje što je potrebno učiniti, mislim da ovdje se u Briselu radi na takvim stvarima, primjerice pitanju subordinacije i sličnom, dok s druge strane, ja uvijek tvrdim da što se tiče nesloventnosti zakona koje se time bave, to je nacionalno zakonodavstvo, svi bismo voljeli da postoji europska pravila za nesloventnost, barem za financijske institucije. Sam će rekla da je to vojče koje je nisko i lako za Nisam siguran da li je dovoljno nisko. Postoji u svakom slučaju potreba za time da države članice rade na svojim postupcima u slučajevima nesolventnosti, ne za sve države članice, ali za određene potrebe na određen broj godina da steknu potreban kolateral, što nije osobito učinkovito. Svi postupci u postupku nesolventnosti toliko su opterećujući da na kraju krajeva sanacija postaje jedna defaultna početna opcija. Hvala vam, ovo je bila doista, zanimljiva razmjena i gledišta. E, vrlo je važno što ste s jedne strane rekli o važnosti novog okvira za oporavak i sanaciju koji sadrži cijeli niz odredbi. Isto tako pitanje koje se tiče tranzicije jer problem sigurnosti je potrebno riješiti prije uvođenja ovih pravila o raspodjeli opterećenja, bailinova i sličnoga, jer ovako se stvara sovrsni retroaktivni učinak, pa smatram da je nužno da se taj problem također prepozna, a mislim da postoji druga, drugi alati pravila kojima se moramo pozabaviti na jedan inteligentan način. Hvala vam e, lijepo, nastavit ćemo s našim plodnim dijalogom e, tijekom sljedećeg saslušanja. Hvala. Dear colleagues, I ask you to take seat. Poštovani kolega, molim vas da uzmete polako mjesta. Toplo bih pozdravio ministra financije Slovačke Petra Kažimira, predsjednika Ekofina trenutnog, koji je prihvatio naš poziv da izloži prioritete slovačkog predsjedništva u segura rada odbora Ekon cijenim činjenicu što smo već imali priliku započeti naš dijalog o tim prioritetima koje s vama dijelim, moram reći, i doista cijenim taj duh dobre suradnje e, gospodina Kažmira i slovačkog predsjedništva. Današnja razmjena gledišta raz... uključivat će uz cijeli niz važnih dosijena na kojima ćemo zajednički raditi i sutrašnji početak važnog trijaloga o monetarnim tržištima, uniji tržišta kapitala, zatim ekonomskom dijalogu unutar okvira mm, ekonomskog upravljanja, a znam i da je slovačko predsjedništvo posvećeno rješavanju pitanja Dakle, cijeli tu niz važnih tema pred nama, pa ću odmah dati riječ gospodinu Kažimiru, izvolite. Hvala vam predsjedniče, poštovani zastupnici, dame i gospodo. I'm grateful to be here. Zahvalan sam što na vašem pozivu na ovo prvo saslušanje tijekom slovačkog predsjedništva predsjedanja vijećem Ekofina. Danas ću vam izložiti ekonomske, fiskalne i financijske prioritete slovačkog predsjedništva, komentirati o stanju eurozone, Europske unije i to osobito u vidu referenduma u Velikoj Britaniji, te ocrtati naše razumijevanje stvari i toga gdje trenutno Europska unija jest i kamo se kreće, kamo bi se trebala kretati. Nakon toga eh, bit ću na raspolaganju za sva pitanja uz vjerojatan odlazak jednog člana naše obitelji ponovno ulazimo u nepoznato područje e, i danas više nego ikada prije jedinstvo je nešto što je potpuno nužno. Suradnja između institucija Europske unije i država članica je od e, ključne važnosti iz jednostavnog razloga teče slovačko predsjedništvo pokušati e, nastaviti dobru suradnju ECOFIN vijeća i ECOFINA. U svjetlu Brexita rekao bih nešto slovačkom predsjedanju. Za mene kao uvjerljenog europljana rezultat referenduma je tužna vijest. Naravno, svi smo s pravom oprezni trenutno zbog nesigurne situacije, no istodobno ne vidim razloga za panikom. Zbog čega? Zbog toga što je Europa i dalje najbolja, najbolje rješenje za sve nas i u to sam potpuno uvjeren. Referendum u Velikoj Britaniji podsjetnik je da Europska unija nije nešto što možemo uzeti zdravo za gotovo. Moramo raditi na tome, moramo raditi na njoj i poboljšavati ju. As for the benefits of the European and što se prednosti europskih projekata tiče, a njih je cijeli niz, moramo objasniti sve to našim građanima na jedan ljudski, jednostavni način i to moramo činiti češće. Velika Britanija i cijela Europa na težak način sada vidi koliko skupo politički, ekonomski, socijalno može biti napuštanje Europske unije. I zbog toga se moramo pobrinuti da odlazak ne potakne slične tendencije drugim državama članicama. Po meni, trebamo raditi na pametnoj integraciji za bolju Europu. Ponovit ću to zbog toga što je doista važno. Dakle, ništa više niti manje, već bolje. Bolje, bolja Europa, a što se tiče toga što to znači, u Europi su nam potrebna nacionalna rješenja jer ona daju najbolje rezultate. A Trebaju nam isto tako europske rješenja gdje Europa može, u ovim slučajevima gdje Europa može posao odraditi bolje nego pojedine države članice same po sebi. U ekonomskom, fiskalnom i financijskom pogledu e, postoji prilika i za jedno i za drugo. Države članice dugo su uživale početne prednosti stvaranja jedinstvenog tržišta, jedinstvene valute te prednosti omogućile su im da zaborave važnost nacionalnih domaćih zadaća, a to su fiskalne i strukturne reforme. Zdrave javne financije, fleksibilni proizvodi, tržište rada, visokokvalitetne javne usluge, to su sve stvari koje su nam potrebne neovisno o tome što se događa u Europi. I to je nešto gdje Brisel ne može odraditi taj dio posla. Mi, nacionalni političari, moramo taj dio posla odraditi kod kuće. I ovdje su nam potrebna ta nacionalna rješenja. Istodobno postoje sustavne slabosti u arhitekturi Europske unije i osobito unutar eurozone koje nije moguće riješiti samo fiskalnim i strukturnim reformama. Europska unija i eurozona integrirane su strukture sa visokom razinom međusobne ovisnosti. Naša gospodarstva e, drugačije reagiraju na različite poticaje. Zbog toga trebamo zajedničke europska rješenja što se tiče briga o makroekonomskoj stabilizaciji ekonomske i monetarne unije. I to je upravo moja vizija za pametniju i snažniju monetarnu uniju. Dakle, nacionalna zadaća kod kuće, stabilizacijski instrumenti i središnjice. Neki ne žele niti čuti za to. Neki se slažu sa konceptom, ali kažu da nije dobar trenutak za to. No po meni ovu raspravu smo već predugo odgađali i Vrijeme nikada neće biti, trenutak nikada neće biti savršen. Dakle, nemojmo gubiti vrijeme. Što se fiskalnih pravila tiče, vidjeli smo povjerenju rasto paktu stabilnosti koje je opadalo tijekom proteklih godina zbog toga što je provedba pakta bila manje nego optimalna. Došlo od nekoliko slučajeva gdje zemlje, institucije, analitičari su se svi zapitali što se zapravo događa sa fiskalnim pravilima. Za razliku od drugih, ja ne mislim da je sve krivnja komisije. Teško je provesti pravila koja su daleko od savršenih. Fiskalna pravila postoje kako bi osigurala fiskalnu stabilnost, a u prošlosti nisu bila osmišljena kako bi e, cijelo vrijeme trebala ispunjavati tu ulogu. Tako da ukoliko pravila nisu smislena, treba ih prilagoditi, učiniti ih pametnijima i na taj način ona će se moći nositi sa različitim ekonomskim uvjetima. Dat će poticaje za ulaganja, poticaje za strukturne reforme. No istodobno nema ekonomskog, političkog ili drugog razloga iz kojeg pravila e, bi pravila trebalo drugačije primjenjivati na različite zemlje. To neću nikada prihvatiti. Pravila moraju biti jednaka za sve države članice, neovisno o njihovoj veličini. Strukturne reforme u državama članicama nisu optimalne, kao što svi znamo, Provedba preporuka po državama članicama CSR-a mora biti osnažena, ali već godinama to tvrdimo i malo se toga promijenilo. Ovdje nam pomoći mogu centralizirani fiskalni instrumenti. Jer ako to dobro odradimo, središnji fiskalni kapacitet neće samo pomoći e, monetarne unije da upije ekonomske i financijske šokove, već će također pružiti poticaj za države članice da same osnaže provedbu svojih fiskalnih i svojih strukturnih mjera. No ekonomski govoreći glavno je sljedeće. Kada države članice na svoje monetarne autonomije i ograniče fiskalnu autonomiju, trebaju centralizirane instrumente da nadoknade taj gubitak nacionalnih makroekonomskih alata. A središnja banka ECB je tu, ali teško je da samo ECB odradi stvari, jer države članice se često naj, znaju zateći u različitim stupnjevima ekonomskog ciklusa i zbog toga Monetarne uniji treba fiskalni kapacitet. Pokušavamo sada započeti tu važnu raspravu. Bez prejudiciranja znamo da komisija planira bijelu knjigu objaviti o dugoročnim prijedlogu za produbljivanje monetarne unije na proljeće 2017. Znam da to malo zvuči teoretski, no nije povijest to lijepo pokazuje. Monetarne unije jednostavno ne mogu dugoročno gledano preživjeti ukoliko ne uspiju stvoriti i ovakve fiskalne instrumente. I u Europi ne možemo ponavljati greške, jer ukoliko bi se Europska unija raspala, siguran sam da bi to dovelo i do raspada Europske unije. Jer to je scenarij koji ne možemo razmotriti. Europska unija i Europska monetarna unija mnogo više od fiskalnih kapaciteta fiskalnih ili strukturnih reforma. Bankovna unija je jedan od najvažnijih projekata u proteklim godinama i moramo se podsjetiti da je već znatan rad u to uložen. Primjerice, EDIS to je jedan od najsloženijih dosijeja našeg predsjedništva. Pozdravljamo nizozemsko predsjedništvo i rezultate sastanka Ekofina koje daju jedan uravnotežen pristup ovoj temi. Naše predsjedništvo usredotočit će se na tehničke rasprave o Edisu kao i na smanjenje mjere za smanjenje rizika koje će biti izložene tijekom predsjedništva. To neće biti lako napredak na ovom dosijeu nije samo u našim rukama, ali treba ćemo države članice potaknuti da potraže mogućnost za kompromise. No sa svoje strane učinit ćemo sve što možemo kako bismo mogli to pogorati. Naši planovi za mjere smanjenja rizika većinom ovise o e, predlazima komisije, konkretno uvođenje tileka i revizije MRL-a. ili prudencijalni okvir za CRR i CRD. To je moj važni aspekte bankovne unije i to je svojevrsni zaštitni mehanizam e, jedinstvenog sanacijskog fonda u slučaju da tehnički zahtjevi budu ispunjeni tijekom našeg predsjedništva, doći do pune transpozicije brd o u svim državama članicama i mislim da će tehnička rasprava o zaštitnim mjerama također moći biti otvorena. Sve svemu govoreći, naša ambicija voditi jedan paralelan proces i vezano uz smanjenje rizika, raspodjelu rizika, a to je jedini, zapravo jedini izvedivi mogući način prema naprijed i tu bi Europski parlament trebao odigrati važnu ulogu. Što se tiče Unije, tržišta kapitala, to je područje u kojem je suradnja između Slovačkog predsjedništva i Europskog parlamenta mm, će biti najintenzivnija. Započet ćemo sa konstruktivnim pregovorima unutar trijaloga vezano za važne dosije poput prospekta i tu se doista nadam da će doći do političkog sporazuma i to prije kraja ove godine. Šteta je što se nismo do sada uspjeli složiti o zajedničkom stajalištu vezano uz prospekt, no mi ćemo dati sve od sebe u druge polovini ove godine. Dosije o sekuritizaciji, tu smo spremni za početak trijaloga, čim vi usvojite stajalište i mi ćemo biti spremni započeti raditi na tome. Očekujem komisiji prijedlog od tržištima rizičnog kapitala kako bismo što prije moguće mogli započeti raditi na tome. Fondovi tržišta, monetarni tržišta nisu sastavni dio monetarne unije, ali jedan, jedna su tema na kojoj bi predsjedništvo i parlament trebalo konstruktivno raditi i pronaći kompromise. Europski fond za e, strateška ulaganja je još jedan dobar e, primjer velikog europskog rješenja koje daje gospodarsku prednost i dobrobit cijeloj monetarnoj i Europskoj uniji. Nadalje, EFSI pruža opipljive prednosti europskim građanima. Mali i srednji poduzetnici e, lijepo vide kako se radi na podržavanju osnovice našeg gospodarstva. Na temelju tog uspjeha komisija planira predložiti produženje tog fonda do 2020. godine, a naše predsjedništvo podržava taj plan i naporno ćemo raditi na iznalaženju zajedničkog stališta u vijeću. Kako bi do toga došlo, prije svega će nam trebati odgovarajuće e, izvješće o procjeni, dakle produživanje životnog ciklusa EFSI-a je nešto što treba popratiti poboljšanje funkcioniranja investicijskog plana i to u tri stupa. Mi vjerujemo da niz poboljšanja treba provesti da bi to bilo korisno, uključujući osnaživanje projekata, bolju geografsku ravnotežu projekata, bolju suradnju između nacionalnim nacionalnih promotivnih banaka, veća osredotočenost na vlasnički kapitale financiranje, te na uklanjanje ulagačkih prepreka unutar takozvanog trećeg stupa. Oporezivanje. To je još jedan važan dio pametne integracije za bolju Europu. Nažalost, danas još uvijek smo svjedoci izbjegavanja i utaje plaćanja poreza koji oduzimaju od prihoda Europske unije i cijelog svijeta. Krivnja nije samo na platišama, već i na nama. Mi smo predugo tolerirali takvu arhitekturu poreznih sustava koja uključuje cijeli niz praznina u europskom zakonodavstvu. Vrijeme je da prestanemo tolerirati takve porezne sisteme koje stavljaju prostora za utaju i izbjegavanje poreza. Kao što znate, poznato oporezivanje transparentnosti i borba protiv izbjegavanja utaje plaćanja poreza jedne su od ključnih prioriteta Ekofina u proteklim godinama. Nastavit ćemo raditi na temelju tog zamaha tijekom našeg pretništva jer ovakve porezne akse dovode do većeg poreznog opterećenja za obične građane i poduzeća koje plaćaju svoj porez. Oni se često suočavaju sa poteškoćama isto tako zbog nedavnih e, ekonomskih prevrata. Visoko porezno opterećenje na rad također Europsku uniju čini manje konkurentnom i zbog toga e, ću se suprotstaviti onima koji misle da moramo staviti prostora za poreznu konkurenciju e, koristeći štetne porezne prakse. Ja upravo vjerujem da trebamo uspostaviti pametan i učinkovit porezni sistem koji će nam omogućiti da postepeno smanjimo porezno opterećenje na poslovnu zajednicu i na rad. To je još jedan razlog iz kojega naše trenutni porezni prioriteti su usmjereni na bavljanje upravo ovim pitanjima i naše predsjedništvo će se osobito morati usredotočiti na nastavak borbe protiv porezne prijevare, evazije i utaje, e, raditi na poreznoj transparentnosti i učinkovitoj poreznoj upravi i uvesti novu program što se tiče poreznog oporezivanja i oporezivanja digitalnog gospodarstva. Usprkos toga što ovo nije glavna tema kojom se bavi ovaj odbor, ne mogu previdjeti i neke znatne krize s kojima se sučavamo, poput migracijske krize. Pozdravamo prijedlog Komisije za pakt o migraciji, okupljanje resursa i borba protiv ove krize u zemljama porijekla i tranzitnim zemljama kako bismo došli do jednog dugotrajnog rješenja. To bi također trebalo podržati sa svim snagama. Naše predsjedništvo će to također učiniti svojim prioritetom i nastaviti, se, sa radom u tom smjeru. Za kraj, no ništa manje važno, dok je borba protiv terorizma nešto što je e, van e, obuhvata ovog odbora. Borba protiv poreznih prevara jest. Sve bih želio vjeriti da će naše predsjedništvo naporno raditi na toj temi i da ćemo e, izniti prijedlog za izmjenu četvrte direktive protiv pranja novca kao prioritet. Naš cilj će biti jedan iznošenje jednog zajedničkog pristupa do kraja našeg predsjedništva. Za kraj e, mogu reći da će ovih šest mjeseci biti izazovni, zahtjevni. Međunarodni monetarni fond upravo je smanjio perspektivu za eurozonu sljedeće godine na 1,4% što nas treba podsjetiti koliko je krhak naš oporavak i koliko su prisutni ozbiljni rizici i opasnosti. Našim građanima i poslovnoj zajednici moramo pokazati, kao i tržištima i međunarodnim partnerima, da znamo što treba učiniti i da znamo kako to učiniti. Slovačko predsjedništvo naporno se priprema za prvo povijesno predsjedanje i spremni smo eh, donijeti rezultate zajedno s vama Poštovani kolege, molim vas, surađite s nama i pomognite nam da Europi damo rezultate koje ona treba. To ne možemo učiniti bez vas. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Doista cijenimo ovo što ste istaknuli. Obuhvatili ste dakle, područja za koje mi smatramo da je potrebno da imaju odgovarajuće porezne mehanizme kako bi omogućili rast, zato to cijenim, naročito ovo što je u vezi sa bankovnom unijom. Vezano uz prospekt, zauzeli smo stajalište i usvojili ga, ali nismo postignuli konsenzus za početak trijaloga i ipak se nadam da ćemo ubrzo glasovati o tome na plenarnoj sjednici kako ne bismo previše kaskali za svojim planovima. Pablo Zalba u ime EPP-a. Hvala lijepo. Hvala vam gospodine ministre na vašem obraćanju i želji da surađujete sa Europskim parlamentom. Očekujemo visoku razinu ambicije od predsjedništva. U vašem slučaju to je još više potrebno s obzirom na izazove koji su pred nama i vi ste ih spomenuli, mislim i na pitanje Brexita. Građani mnogo očekuju od vašeg predsjedanja u ovim nesigurnim vremenima. Žele bolju Europu i žele više Europe. Todas las iniciativas en que quieren ustedes de trabajar. Estoy de acuerdo. Zato mi je drago što ste naveli brojne inicijative na kojima želite raditi potreban nam je razvoj vlastitih e, fiskalnih kapaciteta. E, situacija nam nije naklonjena, te zato moramo raditi na tom pitanju. Htio bih čuti nešto više detalja o vašim ciljevima. Kada je riječ o fiskalnom kapacitetu. što se tiče Unije tržišnog kapitala, STS e, je jako važan i CSR i nadam se da ćemo zajednički raditi na ostvarivanju ciljeva. Sve vam što mislite o tim izvješćima i hoće li oni moći biti osnova za sporazum unije tržišta kapitala uz Ujedinjeno kraljevstvo izvan Europske unije. Pa moramo se osigurati da poznajemo da situaciju u potpunosti. Rado bih čuo s tim u vezi vaše mišljenje. Hvala vam lijepa na pitanju. E, preći ću na svoj jezik prilikom odgovora. Hvala lijepa. Reći ću za početak nešto što je i predmet interesa vašeg odbora, to je nešto s čime se i susrećete svakog dana, a to je gradnja unije tržišta kapitala. I jako ozbiljno bih ovdje želio istaknuti da je to jako važno pitanje, naročito u ovim vremenima, kako bismo dokazali da projekt Lorda Hila, da je nešto što podržavamo. I u kontekstu referenduma, e, nakon kojeg e, Ujedinjena kraljevina polako napušta Evropsku uniju, da je za nas taj projekt izuzetno važan i da će njegov nasljednik Valdis Dombrovskis Sigurno sam da ćete se s njim susretati. Nastaviti tamo gdje je Lord Hill prestao s radom. To je projekt e, koji je osmislila Britanija, dakle kada je riječ o boljem financiranju malih i srednjih tvrtki, stvaranju održivog e, rasta i radnih mjesta za mlade, što znate u nekim zemljama članicama imamo jako visoke stope nezaposlenosti mladih i na tom projektu valja nastaviti raditi. I mislim da to pokazuje da mi s tim u vezi nastavljamo s radom, da postižemo velik napredak. Kada govorite o zasebnim direktivama, tu je direktiva o prospektu i s vama se želimo osigurati da po tom pitanju dovršimo posao. Međutim, imamo tu još ambicije. Nadamo se da je sad došlo pravo vrijeme za sekuritizacije, za razgovor o tome. I nestrpljivo očekujemo prijedlog komisije kada je riječ o rizičnom kapitalu. On je zanimljiv i za podizanje kvalitete našeg e, ekonomskog rasta, za inovaciju i kako bi mladi koji sumnjaju u europski projekt uspjeli izraditi odnosno kako bismo našim projektima uspjeli po pomoći njihove ideje, govorimo o startupovima, o konkurentnosti i tako dalje. Što se tiče vlastite, vlastitog fiskalnog kapaciteta, želim reći sljedeće. Ne moram biti profesor teorije ekonomije kako bih rekao da način na koji je uređeno europodručje i kako funkcionira euro, da tu vidimo neke nedostatke Međutim, istovremeno sam osoba koja se strogo drži pravila i želim istaknuti da fiskalni kapacitet donosi sa sobom mnoga neugodna pitanja kada je riječ o financiranju i e, redistribuciji rizika. I e, to je moguće samo ako se svi držimo pravila i ako svi obavljaju svoje zadatke. To je osnovna rasprava i ona mora započeti. I osnovno pitanje je je li ona potrebna i u kojem područjima. Po nama, možda će zvučati neobično, ali zajedničko ulaganje u obliku pilot projekta, u obliku EFSI-a, je u jednoj početnoj fazi i moramo poboljšati njegovo funkcioniranje. On može biti primjer kako bi dakle mogli djelovati i u pogledu vlastitog fiskalnog kapaciteta. Hvala lijepa. Pervaš Beres. Pervaš Beres, izvolite. Euh, euh, Hvala gospodine predsjedavajući. Evo, kako sam vas slušala, čini mi se da je proračunski kapacitet Europske unije narastao, dakle, od ponedjeljka, A neki smatraju da nije baš vrijeme postavljati neka nezgodna pitanja, slažem se s njima, ali s druge strane slažem se i s vama da onda nije nikad trenutak postavljati nezgodna pitanja. A možda je upravo to razlog koji nas je doveo u ovu današnju krizu u kojoj se nalazimo danas. Kada smo počeli stvarati bankovnu uniju, E, također nismo postavljali određena pitanja, a sada uz Brexit e, bismo se trebali njima baviti, a ne nekim e, drugim pitanjima. Što se tiče pakta stabilnosti, rekli ste da ga moramo poštovati, ali istovremeno ste rekli da je taj pakt definiran u neko ranije vrijeme koje možda više nije ovo u kojem danas živimo, te da pravila više nisu e, prilagođena sadašnjim sadašnjoj stvarnosti i da ne omogućavaju državama članicama da ostvare kapacitete koje su im bitne za e, proračunske reforme. Koju poveznicu vi pravite između ciljeva za ulaganje u eurozonu i instrumenata koje imamo u EFSI-u? E, dakle, koji plan imate za komisiju kako EFSI više ne bi bio u tom stadiju pilot projekta u kojem se nalazi sad. A glede strukturnih reformi, e, što mislite vi o našem predlogu e, da pređemo na kodeks o konvergenciji koji će nam omogućiti da si bolje prisvojimo te strukturne reforme koje su nužne u državama članicama? Madam Perez, ja som veľmi e, púťačný za, za to, že hodnotíte môj postojek. Gospođo Beres, hvala vam na ljubaznim riječima vezano uz moje stajalište o fiskalnom kapacitetu. Stajališta su nam bliska. Vezano uz instrumenta za ulaganja. Mislim da smo ovdje postignuli značajan stupanj konsenzusa. Mislim da se Europa, kada je riječ o eurozoni, fokusira na različita područja. Imamo e, različito korištenje fiskalnih pravila, primjerice trenutno imamo neutralnu fiskalnu politiku u čitavom europodručju. Ali zaostajemo kada je riječ o potrebi druge vrste politika u drugim zemljama. Dolazim iz zemlje sa e, malom ekonomijom, ali koja je izuzetno otvorena. Slovačka je jedna od zemalja europodručja sa najotvorenijim gospodarstvom. I to sa sobom povlači potrebu za disciplinom. A mislim da je prirodno dijeliti ciljeve. Netko je tu da predvodi one koji žele raditi na istom cilju, drugi se brinu za ulaganja. U kontekstu EFSI-a želim reći da nismo sasvim zadovoljni njegovim funkcioniranjem. Prije svega mislim na ovu odlike fonda koje govore o njegovom efektu multiplikatora. Ja sam izravno kontaktirao u vezi sa nekim konkretnim projektima ali htio bih eh, vidjeti koji je to njihov integrativni karakter. Mislim da bi to mogli prepoznati i neke druge zemlje. Međutim, govoreći općenito o fokusiranju na ulaganja, svi smo tijekom zadnjih godina uspjeli postići napredak. Uspjeli smo u to uvjeriti ljude koji su drugačije gledali na pojam ulaganja. Dokazali smo da su ulaganja neophodna, da su neophodan dio proračunskih politika. To je politika koja treba riješiti naše svakodnevne probleme i treba se osnivati ne samo na, zasnivati ne samo na privatnim ulaganjima, već i na javnim. Dakle, mogli bismo reći i ne valja se bazirati samo na javnim ulaganjima, već i na privatnim. I zato predviđamo treći stup, dakle da se uklone prepreke za klasične privatna ulaganja. Zato mislim da bismo možda e, mogli izmijeniti e, neka pravila kako bismo još više na ruku ulaganjima, kako bismo mm, mogli iskoristiti e, manevarski prostor u zemljama u kojem imamo niži dug gdje postoji mogućnost modernizacije kontekstu Ministarstva financija i na osnovi susreta prošlih tjedana mogao sam vidjeti da je ovo pravi trenutak u kojem valja postići dogovor o ovim izmjenama. Trebali bismo sagledati stvarnost i želim vam dati jedan konkretan primjer. Pada mi na pamet djelovanje Eurostata. Mi ćemo tražiti predvidljivost, dakle želimo ocjenu klasifikacija kada je riječ o javnim ulaganjima, odnosno ulaganjima u javni sektor. Kako bismo za EFSI dobili kandidature projekata koji bi e, ispunjavali više zajedničkih ciljeva. Hvala lijepo, zastupnica Ruonen Lerner. Razvoj unije tržišta kapitala ključne važnosti za klub ECR-a, ćemo brojne koristi ukoliko se to učini brzo i na odgovarajući način. Naročito kada je riječ o malim ulagačima i stvaranju tržišne utakmice. Zato me zanima koji aspekti unije tržišta kapitala i dijelovi zakonodavstva su oni na koje ćete se koncentrirati tijekom e, vašeg e, predsjedanja. Ďakujem za tu otázku, ali musim, musim Hvala lijepo na pitanju. Već u uvodnoj riječi sam rekao da smo optimistični, da sam siguran da ćemo uspjeti postići e, konsenzus oko prospekta, a namjera je da se poboljša dakle, sposobnost malih i srednjih poduzeća u prikupljanju financijskih sredstava i da se reagira na problem ovisnosti e, našeg e, gospodarstva o klasičnom financiranju. Dakle, direktiva o prospektu smatramo je nešto što je već u zreloj fazi, što je gotovo spremno i tu nam je potrebna vaša pomoć da bismo dovršili posao. Drago mi je gospodine predsjedniče što kažete da, smo uskoro, da ćemo uskoro postići sporazum. Nadam se da ćemo što prije započeti sa pregovorima. Što se tiče sekuritizacije, znamo da je to nešto složeniji dosje koji obuhvaća i neke druge direktive. Ja ne koristim diplomatski riječnik. I želim evo, jasno istaknuti da je važno započeti se radom i na tom dosijeu. Mi smo ambiciozni i željeli bismo s vama postići napredak na ovom dosijeu kako bismo dostignuli kompromis nakon što odradimo pregovore. Čuli smo, razgovarali smo i sa sa predsjednicima komisije kada je riječ o rizičnom kapitalu. Rizični kapital je doista povezan sa mladom generacijom u Europi. Imamo sjajne primjere u Europi u kojima vidimo da je rizični kapital povezan sa davanjem prilika mladima koji imaju sjajne ideje. To im omogućuje dakle, daljnji razvoj ovih ideja i suradnju među mladim poduzetnicima. Dakle, rizični kapital e, je dio ekonomije i kao tako ga valja uzeti u obzir i dobro da usmjeravamo energiju i u taj sektor i htjeli bismo raditi s vama na ovom dosjeu. Vidjet ćemo što ćemo uspjeti postići tijekom idućih e, nekoliko mjeseci. I vidjet ćemo koliko će napredak postići, dakle, u svim ovim dosijejima i potom ćemo prepustiti predsjedanje kolegama iz Malte. Nama je, na, nama je prije svega na umu suština ovih pregovora. Hvala lijepo, zastupnik Ježek. Gospodine ministre, ja vas eh, razumijem kada govorite slovački, ja ću vas obratiti na češkom i nadam se da me razumijete. Vezano za prospekt i tekst koji je usvojio parlament, Govorimo o Europskom prospektu za rast. Riječ je o pravom europskom projektu. E, postoji dogovor u Europskom parlamentu vezan uz taj koncept. Čujemo neki pozitivan feedback i od strane komisije i zemalja članica, međutim još trebamo glasovati na plenarnoj sjednici. Ja vas evo svejedno pozivam da se upoznate sa ovim Europskim prospektom za rast o kojem vam govorim. Mm, tu su predviđena neka tehnička rješenja, slično je i sa Fondom za zaštitu depozita, to će također biti predmet trijaloga koji počinje sutra. Što se tiče sekuritizacije, nadam se da će i ovdje što prije doći do sporazuma, a vašu pažnju želim e, usmjeriti na jednu drugu točku. Ja sam izvjestitelj svoga kluba za pitanje PDV-a. Sada se izrađuje u parlamentu upravo jedno izvješće na tu temu i e, u njemu se bavimo i pitanjem utaje poreza. Tu smo dobili neke povratne informacije iz Ekofina, a komisija je rekla da bi omogućila nekim zemljama članicama da uvedu fiskalne obaveze vezano uz pitanje poreza, te me zanima što vi mislite o tom pitanju. Osim toga, kako gledate na e, pita, na, kako gledate na lošu situaciju u kojoj se nalaze neke evropske banke? Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pratio sam vas na vašem jeziku. Vi ste pitali za situaciju vezanu uz stanje nekih banaka u nekim zemljama članicama. Vi ste se dotaknuli toga. Možda ste govorili o tome i sa prethodnom gošćom. Možda je ovo upravo pravo mjesto za takva pitanja. S tim u vezi ja mislim da smo jako brzo postignuli sporazum o bankovnoj uniji koja se bazira, koja se temelji na nekoliko stupova i financijska stabilnost je od ključne važnosti i zato se ovim pitanjem bave mnogi ljudi i brojne institucije. Vi ste govorili i sa predstavnicima nadzornih tijela i Europske središnje banke koje su vam objasnili kakva je situacija u pojedinim zemljama. Što se tiče PDV-a, to je nešto za što sam zainteresiran. Ja sam o, jedan od bolnih eh, ministara financija koji se bori protiv utaje, koji se bori protiv utaje poreza. Slovačka je 2011. bila predzadnja kada je riječ o klasifikaciji vezano uz utaju poreza. Sada bilježimo neka poboljšanja i zahvaljujući konsolidaciji proračuna. Međutim, to je za mene zadaća na nacionalnoj razini i mislim da bismo trebali promisliti o tome kako će u budućnosti funkcionirati sustav PDV-a. Ne, izbjegavamo, tu temu, već se želimo koncentrirati na raspravu i prije nego što komisija izradi prijedlog kojim želi poboljšati trenutni sustav PDV-a. Po meni je upravo trenutni sustav omogućava kriminalnu aktivnost e, nekih e, ljudi koji evo, zarađuju na osnovu ovog e, poreza koji bi trebao ići u državne kase, a ne u džepove ovih ljudi. Kada je riječ o borbi protiv pranja novca, Nije sasvim jasna veza između poreznih prijevara i financiranja terorizma, odnosno terorističkih aktivnosti. Novac se jasno može usmjeriti u financiranje tih aktivnosti. Kako u Europi, tako i drugamo. Potom ste postavili pitanje vezano uz prospekt. Ja sam ministar financija, koji ima jasno pitanje državnih obveznica. I znam što znači pročitati prospekt koji ima 300 ili 400 stranica, ako se tiče tog instrumenta, dakle to je nešto što je u središtu moje pažnje, riječ je o standardizaciji ovog instrumenta i smanjenju troškova. I to je tendencija koja može poboljšati pristup financijskim uslugama. Dakle, u odnosu na financijske fondove sutra započinju pregovori. Neće biti jednostavno jer na razini Europe imamo različite interese, međutim naša, naše početno stajalište je sljedeće. Mi se zalažemo mm, za neutralnost po ovom pitanju kada je riječ o ovim različitim idejama koje postoje. Nadam se da će naše stajalište, dakle stajalište predsjedništva, dati ovu neku dodatnu vrijednost u tom smislu. Hvala lijepo, Dimitris Papadimulis. το εξάμεινο που ξεκίνησε. Nadam se da će vaše predsjedavanje biti uspješno, da će ovo biti uspješni šest mjeseci, u svakom slučaju to vam želim. A sada ću vam postaviti dva pitanja. Vi ste malo čas govorili o izbjegavanju plaćanja poreza i poreznim prijeverama. Postoji e, niz gubitaka za države članice upravo iz ova dva razloga. Tu možemo govoriti o milijardama gubitaka i to dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja. Također to predstavlja dodatni teret za porezne obveznike i samim tim države članice odlučuju kakvu socijalnu politiku će primjenjivati u ovisno o sredstvima s kojima raspolažu. Mi imamo istražno povjerenstvo za dokumente iz Paname i želimo predložiti praktične mjere za ograničavanje te porezne uteje. Namjerava li vijeće raditi s parlamentom na ovim pitanjima ili ne? Jer ono što smo čuli iz tehničkih službi, postoje određeni pokušaj koordinacije država članica kako bismo ograničili pružanje informacija Europskom parlamentu i samim tim i njihovu ulogu. Hoćete li vi učiniti nešto protiv toga? Hoćete li raditi sa nama na ograničavanju poreznih utaja i izbjegavanja plaćanja poreza ili ne? E, mi želimo e, okončati te prijevare. Dalje, želim postaviti pitanje glede banaka vi ste u trećem stupu e, nizozemskog predstavništva e, je prioritet bio e, jamstvo za pologe. Sada, nakon Brexita, se moramo baviti ovim pitanjem što je prije moguće jer ćemo na taj način zajemčiti veću sigurnost našim gospodarstvima jer znate da postoje ogromne razlike između poduzeća koje e, posuđuju novac e, pod za, za veoma velike kamate i druga poduzeća, odnosno banke koje primjenjuju nultu stopu. Što ćemo učiniti s tim pitanjem jer je to pitanje usklaživanje bankovne unije. I evo samo još za kraj kada vidimo e, ciljeve slovačkog predsjedništva, odnosno dokument u kojem se govori o vašim ciljevima, ne vidim ništa od tih e, pitanja. Dakle, želite li se baviti njima ili ne? Ja sam povedao že Slovensko roku 2012... E, ja sam rekao da je Slovačka 2012. godine bila druga najgora na popisu zemalja kada je riječ o ubiranju poreza, dakle odmah nakon Grčke koja je bila na posljednjem mjestu. Dakle, bili smo jednako neučinkoviti. Mnogo toga ovisi o načinu obavljanja zadaća. Da bismo unaprijedili učinkovitost ubiranja poreza, morali smo profesionalizirati državnu službu. Također smo uveli i elektronički sustav. U tom smislu dobrovoljno prikupljanje poreza nije nešto što ljudi shvaćaju samo po sebi. Uvijek postoje neki interesi, neki partikularni interesi koji su korak ispred. Međutim, bez e, globalne borbe ne mogu se postići pomaci i moram priznati da je nakon konsenzusa postignutog u skupini G20 da je to bila dobra vijest. Isto tako i OECD je odradio neke stvari. Ja sam jučer u ime vijeća potpisao sporazum o razmjeni e, podataka u području porezne politike s Monakom. E, prije pet godina tako što ne bi bilo moguće. Dakle, ovo je jedan trend e, koji je zapravo nepovratan, koji se neće dakle preokrenuti i u tom smislu je podjela nadležnosti važna. A još je važnije da se dakle vodi ta borba protiv takvih praksi. Vijeće razmatra o suradnji sa svim e, institucijama u području izbjegavanja i utaje poreza. Što se tiče Edisa, e, počelo se raditi na prvom stupu bankarske unije. To je dakle stručni dio posla, mi ćemo ići stavak po stavak. E, politički dio rasprave je završio tako da sada možemo započeti sa zakonodavnim radom u sljedećih nekoliko mjeseci i to je već značajan iskorak u odnosu na ranije. Gospodin Urtasun. Hvala, ja ću govoriti španjolski. Hvala vam lijepa na dolasku. Ovo je prvi puta da su provedene sankcije u okviru pakta stabilnosti. Vi ste rekli da se to provodi na način koji nije fair, odnosno da se ne provode na jednak način posvuda, te da se sankcije izriču različitim zemljama iz različitih razloga. Španjolska trenutno nije u stanju vratiti kamate na dug, a neke druge države su ispunile zahtjeve i nisu primijenjene sankcije. Drugi problem je u tome što se sankcije primjenjuju, međutim, bilo bi bolje zapitati se što se zapravo događalo prije toga. Dakle, što se tiče prijedloga komisije o sankcijama, kada govorimo o suspenziji isplate iz kohezijskih fondova i strukturnih fondova, da li vi i ECOFIN podržavate dogovor o tome da kako to negativno utječe na građane i na javnu upravu, a oni nemaju nikakve veze s time. Drugo, ono što ste rekli vezano uz nemogućnost e, da se e, pomoću pakta o stabilnosti rješavaju investicijska pitanja, mislim da je važno da E, se postigne napredak kada je riječ o odredbama koje se tiču fiskalnog sustava i u kojem smislu bi se trebala prilagoditi pravila pakta o stabilnosti kako bi se omogućile investicije? Mislim da je to vrlo zanimljivo pitanje. Možete li nam više reći o tome? poslanec, vi ako, ako sam, mati samozrejme... Uvaženi kolega, vi kao građanski, kao španjolski državljanin sigurno ste zainteresirani za zbivanja u sljedećih nekoliko mjeseci. E, kao što vam je vjerojatno jasno, ovaj postupak nije najjednostavniji. Vrlo je teško objasniti ljudima kako spojiti šest dakle mjera sa paktom o stabilnosti. E, donesena je odluka u vijeću. Što se tiče Španjolske, uzeli smo u obzir interna zbivanja u toj zemlji neposredno nakon izbora za parlament. A sada trebamo pričekati da komisija poduzme sljedeći korak. Mi smo svjesni svih e, potencijalnih rizika vezano uz obje zemlje, ali smo također dogovorili da će komisija u konačnici donijeti odluku o tome e, jesu li je li se zemlja pridržavala pravila ili ne i to je već dogovoreno. Nije bilo nikakvog razloga da se glasuje različito od toga. Da kako mi sad moramo pričekati da komisija iznese prijedlog o sankcijama, e, Španjolska i Portugal imaju rok od 20 dana da E, dostave svoja objašnjenja, odnosno očitovanja i nakon toga će biti jasnije koji su njihovi sljedeći koraci, mi ćemo na to reagirati, ali to je u svakom slučaju u nadležnosti komisije. Što se tiče predsjedništva, mi smo dobili prijedlog komisije u roku od 48 sati. Nakon toga smo to predočili vijeću i isto tako ćemo reagirati i sa vašim očitovanjima za sljedeće korake ili ćemo sugerirati sljedeće korake ili da se odobre sankcije. Što se tiče pakta o stabilnosti i rastu, moram priznati da sam optimističan. Više se ne ponavlja da su pravila sveta, i da se ne može razgovarati čak niti o eventualnim poboljšanjima. Da, bilo je nekih teorijskih metodoloških problema kod izračuna gospodarskog rasta, dakle razlika u proizvodnji. Nama je jasno da tu postoje stvarni problemi. Možemo se pribaciti na pravila koja se tiču rashoda ja sam već rekao da moramo imati e, predvidljivost e, što se tiče podataka Eurostata. Dakle, mi se sada krećemo u smjeru takozvanih pametnijih pravila, a to znači da bi da bi bilo manje prostora za razna tumačenja takvih pravila. Također je važno da se racionaliziraju pravila jer u protivnom e, to potiče ljude da ih zaobilaze. Mislim da ne možemo imati jedinstven pristup prema ovom pitanju, ali pravila moraju biti vjerodostojna. Dakle, vjerodostojnost je ključna. Uopće ne sumnjam da ako se pravila budu na isti način provodila svugdje, da će biti jasnija građanima, jer u protivnom će i građani teško razumjeti. I sada dajem e, riječ kolegi iz e fdd Hvala, evo imam dva pitanja koja se tiču pitanja koje ste spomenuli u svom uvodnom obraćanju. Prvo se tiče revizije e, pristupa dugu, dakle prisutnom e, u platnim bilancama banke. Znamo da ste se, da se taj problem jasno vidi u nekim zemljama članicama. Mi smo o tome razgovarali i sa predsjednik, e, predsjednikom Dragijem. Znamo da je ta tema jako osjetljiva. I moje pitanje se tiče statusa, dakle vezano uz ove razgovore unutar vijeća, dakle koje će biti stajalište slovačkog e, predsjedništva tijekom ovih šest mjeseci i mislite li da bi za jačanje našeg sustava ovdje u Europi da bi se ipak trebalo govoriti o izloženosti duga, ne, ne samo o tome nego i o drugim e, klasama rizika koje su su još opasnije po stabilnost, e, dakle imovina treće razine, mislim e, da se u njihovom smislu rizik e, nije dobro ocijenio. Moje drugo pitanje se tiče budućnosti europodručja. Vi ste nas podsjetili na sve što po tom pitanju rade evropske institucije kako bi omogućile funkcioniranje zajedničke valute, dakle od fiskalnog kapaciteta europodručja do dovršetka nekih drugih dosjeja. Moje pitanje je sljedeće. Vidjeli smo prošle godine na primjeru Grčke da je stabilnost europodručja u opasnosti. To me zanima zašto europske vlade i europski ministri financija ne uspijevaju sjesti za zajednički stol i dati procjenu e, stanja, odnosno onoga što je donijelo stvaranje europodručja, vidjeti postoji li eventualno mogućnost, jedan plan za hitne slučajeve koji predviđa e, postojanje dakle, Europske unije bez zajedničke valute. Vidjeli smo kolika je krhkost europodručja, bilo bi dobro raspolagati planom B. Koje je vaše stajalište o ovim pitanjima? Hvala lijepa. Već je veoma že, B su zakazane. Sigurno vam je poznato da ne može postojati plan B. Zabranjeno nam je imati plan B, ne šalim se. Ako želite razgovarati o eurozoni, mogu vam reći da sam osobno bio nazočan tijekom dramatičnog e, nastajanja EFSF-a i ESM-a. Također sam bio predstavnik političke stranke koja je bila za taj program. E, stranka je se tijekom izbora, tako da znam što znači tako, takav gorki rezultat ili općenito kada govorite o korist takvih zaštitnih e, mehanizama. U odnosu to je bilo davno 2007. 2008. tako da je eurozona sada mnogo otpornija na vanjske šokove. Što se tiče kapaciteta ESM-a, Europskog stabilizacijskog mehanizma, na primjeru Irske može se vidjeti kako jedna zemlja može izići iz problematične situacije, iako dakle nije sama proizvela te probleme. Španjolska je također dobar primjer. E, Španjolska otplaćuje pomoć koju je dobila za spašavanje bankarskog sustava. To su sve dobri primjeri. Usprkos tome što e, imamo tendenciju biti kritični prema eurozoni, to pokazuje da je eurozona ipak jedan e, projekt koji, koji preživljava. Što se tiče komercijalnih banaka, to jest jedna osjetljiva tema, to nema sumnje, a izloženost e, državnog duga Naime, moja zemlja ima najveći omjer e, u tom smislu, ali opet svaka banka ima svoju specifičnu poziciju. Mi također e, čekamo da se održi sastanak u Bazelu. Jučer smo dobili zaključke vijeća gdje je jednoglasno donesena odluka o tome, e, odnosno kako je mišljenje vezano u sastanak u Bazelu u, što se tiče kapitalnih rezervi. Također čekamo reviziju CRD-a, to je sve vezano uz adekvatnost kapitala i financijsku stabilnost e, naših institucija. Dakle, tu se stvari e, neprestano mijenjaju. Oni koji bi trebali biti nadležni, e, dakle prate razvoj događaja i ja vjerujem da postoji želja za time da se postigne konsenzus. Premda nismo govorili o konkretnim zemljama ili konkretnim bankama, znamo koliko to može biti osjetljivo općenito kada vidimo kako funkcionira svjetski financijski sustav i kada vidimo koja je razlika između SAD-a i Europske unije, onda nećemo da smo ponekad stroži prema sebi nego prema drugima. Sad riječ ima Barbara Kapo. Hvala. Zahvaljujem također i ministru financija. Vi ste rekli da je vaša zemlja malena i da je jako zadužena. Dakle, samo mogu potvrditi da dolazim iz Austrije, susjedne zemlje. I mogu samo reći da vi imate uistinu sjajne uvjete za tvrtke i inovativne e, sustave, mislim da ste vrlo konkurentni i to je e, dovelo do gospodarske stope, stope gospodarskog rasta od 3,6%, dok je kod nas ta stopa samo 1%. Pred vama su veliki izazovi, ali istovremeno je vaše gospodarstvo vrlo dinamično. Htjela bih se osvrnuti na prioritete vašeg predsjedništva, posebno borbu protiv izbjegavanja poreza, plaćanja poreza i e, dakle porezne ute. Jučer je postignut e, dogovor oko paketa pet mjera. Te su mjere vrlo važne za borbu protiv porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, gubici su e, u visini od 70 milijardi eura zbog tih e, pojava i mislim da je bitno da se taj novac vrati u proračun s obzirom da su resursi ograničeni. Vi ste rekli da će to biti jedan od vaših prioriteta. Spomenuli ste i postojanje posebnog odbora za porezna pitanja koji je došao do određenih zaključaka i sada će se nastaviti raditi na dokumentima iz Paname. Spomenuli ste transparentnost, dakle povećanje transparentnosti, zatim e, pravednu poreznu konkurentnost, posebno za mala i srednja poduzeća, te e, adekvatne odredbe o PDV-u. Htjela bih se osvrnuti na ovih pet mjera koje su usvojene jučer. Što mislite o e, konsolidiranoj poreznoj osnovici na dobit? i što je sa e, tvrtkama paravanima i e, sa crnom listom poreznih oaza. Hvala vam na ovim riječima. Što se tiče našeg gospodarstva, htio bih reći sljedeće. Jučer je bila jedna svečana prilika. Imali smo mogućnost proslaviti završetak pregovora, a na Mislim da u tome mnogo dugujemo nizozemskom predsjedništvu. Nije lako postići konsenzus u poreznim pitanjima, dakle to je druga strana medalje nacionalnog suvereniteta u području poreza. Mislim da smo dosta toga ostvarili i mogućnost E, izrade novog plana. Naime, mi smo desetljećima tolerirali poreznu utaju i sada smo očito došli do granice kada to nije prihvatljivo. I dakle tu smo imali dvije stvari koje su bile važne kod kojih smo morali postići konsenzus. Naša namjera da podržimo te aktivnosti. Također ćemo raditi na temelju prijedloga Europske komisije vezano uz agresivno porezno planiranje. Htjeli bismo da se e, također postigne konsenzus kada je riječ o hibridnim instrumentima Dakle, to bi učinilo e, inicijalni paket mjera za smanjenje porezne osnovice i premještanje dobiti ambicioznim. Imamo isto tako što se tiče crne liste neke ideje i nadamo se da bismo mogli postići dogovor oko prve liste tijekom našeg predsjedništva i to bi moglo poslužiti kao osnova za dalje pregovore sa pojedinim zemljama, a onda bismo možda 2017. godine mogli finalizirati tu crnu listu. Vrlo je važna razmjena podataka o dakle, tim tvrtkama, e, fiktivnim tvrtkama. Mislim da smo sada dosta toga već Dakle, mislim da se sada vidi tko su stvarni vlasnici. Mislim da je ovaj dogovor da će biti finaliziran i bilo koja zemlja koja se želi suprotstaviti takvom e, sporazumu imat će poteškoća s time, neće to biti jednostavno. Zatim tu je i pitanje direktive o ...tijemama, e, Dakle, to već, e, o tome se razgovara već 16 godina. Zato što se tiče konsolidirane porezne osnovice na dobit, to je nešto o čemu se razgovaralo još i prije izbijanja krize i novi predlog komisije bi moglo poslušati kao polazišna točka za novu raspravu. Hvala gospođa Delange. Hvala najljepše gospodine predsjedavajući. Kao jedna od izvjestiteljica ja se moram vratiti na ovo pitanje, iako je gospodin Papadomoulos postavio niz veoma dobrih pitanja. Vi ste rekli da želite nastaviti ići u detalje članak po članak i to je jako bitno jer upravo taj način rada će nas dovesti do neke vrste političkog dogovora. Možete li nam točno reći hoćete li početi s člankom prvim ili postoje određeni elementi iz prijedloga komisije na koje se želite usredotočiti. Vaš rad će biti tehničke prirode, ali u nekom kom trenutku će postati i političke prirode. Pa se pitam koji će biti glavni kriteriji po vašem mišljenju, a možda čak i nakon vašeg predsjedništva za postizanje političkog sporazuma. Također postoji bit no pitanje međuvladinog sporazuma. Za sad mi se čini da je to jedino za što se vijeće zaista zalaže. Mm, ja moram priznati da mi za sad se ne slažemo sto postotno među svim klubovima zastupnika, ali se uglavnom slažemo da ne bismo htjeli imati međuvladin sporazum. Možete li nam nešto više o tome reći? Hoćete li predviđate li jedan takav sporazum za cijeli predlog ili samo za neke određene dijelove? li mi dobre, ako dlho smo na... Vrlo dobro znam koliko dugo smo čekali na odobrenje mape puta. Gospodin Dijsenblom je to odobrio prije samo mjesec dana i načuo sam da e, kolege imaju pesimistične komentare glede otvaranja tehničkih e, pregovora i e, rasprava. Za sad moram priznati da nismo postigli neki naročit napredak na tome. S obzirom na složenost ovih pitanja. I s obzirom na to što e, EDIS znači, ovo je korak u pravom smjeru jer će nam pružiti barem jedan tim e, ljudi koji se e, protive uspostavljanju ovakvog mehanizma. Taj tim će se onda sastati i razgovarati o specifičnim stavcima i člancima. Već ovog mjeseca planiramo otvoriti pregovore na razini radnih skupina bi bilo dobro odlučiti o načinu rada. To treba početi sad već u petak kako bismo vas u ponedjeljak mogli informirati o tome jesmo li počeli na radu na prvom članku ili ne. A vrlo dobro znate, jer i vi radite na ovim zakonodavnim predlozima, da tek kasnije možemo odlučiti na koji način je najbolje napredovati kada detaljno radimo na određenom zakonodavstvu. Moramo najprije okupiti sve relevantne osobe i vidjeti koji su problematični dijelovi zakonodavstva. Tako da vam sad ne mogu dati definitivan odgovor, uključujući ni odgovor i odgovor o međuvladinom sporazumu, ali glavna ideja iza tog sporazuma je samo stajalište vijeća. Vrlo dobro znate da države članice žele zauzeti različite pristupe. Hvala. Hvala vam najljepša. Moram se ispričati kolegama koji još žele postaviti pitanje jer ministar e, ima predviđen let. Ja bih, e, ja želim dati riječ svima koji su se javili, ali moramo najprije saslušati sva pitanja pa ćemo onda čuti odgovor. Gospodin Zimer. Ja se želim usredotočiti na samo jedno pitanje. Mislim da ste sasvim jasno rekli koji su bili vaši prioriteti prije i dokle smo stigli, e, koji smo napredak postigli od prošle godine iz mog iskustva, naročito iz iskustva rada u odboru za poreze, znam da e, niti jedna radna skupina se ne može usredotočiti na probleme individualnih država. Imamo također i e, poslovnik o povjerljivim e, podacima, te tako imamo na raspolaganju i povjerljive dokumente, ali istovremeno E, to je nešto što nam omogućuje da vidimo koji su pojedinačni problemi s kojima se suočavaju države članice. No međutim u posljednjih nekoliko tjedana ništa nije učinjeno. Zato mislim da vijeće treba uspostaviti radno tijelo koje će biti funkcionirajuće kako bismo zaista mogli napredovati na ovim e, problemima s kojima se suočavaju države članice. Hvala. Gospodin Langen. I moje pitanje se tiče oporezivanja. Najprije vam se želim zahvaliti na ovom vrlo ambicioznom programu. Ovo nisu laka vremena ako razmatramo pregovore o Brexitu, nerješana porezna pitanja, mislim da imate dosta toga pred vama. Ja se želim vratiti na pitanja o kojima smo raspravljali sa vašim prethodnikom, a radi se o odluci Ekofina iz 2016. godine kada je češki ministar najavio ulaganje veto u slučaju pilot e, projekta za postupak o PDV-u. Povjerenik e, nam je rekao da e, do sad nije bilo moguće donijeti jednoglasnu odluku, te da je odbor koji je zadužen za ovo pitanje rekao da će uložiti dodatni napor kako bi do kraja godine dobili novi prijedlog. Kako vi kao predsjedništvo možete ostvariti pritisak da komisija zaista uradi to što je obećala i da mi znamo o čemu će se tu raditi o pilot projektu. Što se tiče direktive o pranju novca, želim znati da li ćete tu govoriti o tvrtkama sa 1%. Jer moramo biti sigurni da to, tako, da to ne spada u povjerljive informacije e, dokumentima koje nisu objelodanjeni. Hvala. Gospođa Nina Game, e, ja pozdravljam jedan od prvih trijaloga koje ćemo imati o tržištu e, novca i kapitala. Vrlo je dobro što ste odlučili započeti ove pregovore na samom početku vašeg predsjedništva. To pokazuje vaš e, angažman u iznalaženju kompromisa u narednih nekoliko mjeseci. I sa naše strane e, radujemo se skorom političkom dogovoru i nadamo se da će to biti moguće uskoro budući da dijelimo istu ambiciju. Sada dolazimo do ključnog trenutka u povijesti Europske unije i europske unija ulazi u jedno e, novo e, razdoblje, u situaciju u kojoj nikada nije bila zbog Brexita i tu će postojati dosta izazova. Za sad je Ujedinjeno kraljevstvo punopravni član i ostaće punopravni član sve dok se ne pokrene članak 50. E, rad se mora dakle nastaviti i moramo napredovati. Tu postoji dosta izazova. Vi ste govorili, na primjer, o bankovnoj uniji, o finaliziranju bankovne unije. Mnoga kolega su postavila pitanja također o sustavu EDIS. Ali e, što vi mislite da komisija treba još učiniti kako bi se zaista finalizirala bankovna unija? Mislim da je jako bitno da banke budu otporne dugoročno. To je bitno za e, dugoročno gospodarstvo Europske unije. Također smo e, glasovali a o tome je govorio i izvjestitelj, ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovo pitanje glede europskog e, pristupa za uredbu u kojoj bi se malim i srednjim poduzećima omogućilo poslovanje u cijeloj Europskoj uniji, uključujući i problem fragmentacije e, koja E, ograničava razvoj malih i srednjih poduzeća. A zato bi bilo dobro kada bismo od vas dobili političku potporu kada biste nam mogli da ako države članice žele krenuti ka standardizaciji da ćete im pomoći u tome kako bismo izbjegli ovu fragmentaciju. Hvala. Pedro Silva Ferreira. Zahvaljujem. Gospodine ministre, vi ste naveli dosta pozitivnih stvari među vašim prioritetima, želim to pozdraviti, želim pozdraviti e, to što želite ojačati fiskalni kapacitet eurozone. Imamo i Junkerov plan. Mm, i tu imamo pravednu e, zemljopisnu raspodjelu financiranja. A što se tiče konkretnog odgovora na Brexit, ono što smo do sad vidjeli je da su zemlje kao što je Japan najavile određeni program gospodarskog poticaja. Ali odluka Ekofina kojim ste vi predsjedavali je odluka u kojoj se govori o sankcijama protiv Portugala i Španjolske. Pa je li to zaista pravi signal koji se treba poslati u ovom trenutku i možemo li očekivati da na kraju ovog procesa ipak dođemo do nekog pametnog rješenja? Hvala vam najljepša na svim postavljenim pitanjima. Moram reći da se ne slažem sa idejom da bilo tko želi e, sankcionirati Portugal ili Španjolsku. Ja imam veoma dobre odnose s mojim kolegama tamo i e, niti jedan nitko od njih nije doživio jučerašnju odluku kao neku vrstu kažnjavanja. Mi smo svi članovi iste obitelji, e, svi sudjelujemo u monetarnoj uniji i e, znamo da moramo iz nje izvući koristi, ali da tu postoji određene mane. Mi smo se dogovorili da ćemo 2017. godine poduzeti određen, odnosno rekli smo da 2015. godine nisu poduzete mjere za fiskalnu konsolidaciju i da je to zaista problem za Španjolsku i Portugal, te da se treba iznaći e, pametan način djelovanja u nekoliko narednih dana. Što se tiče financijskog tržišta i odgovora financijskog tržišta. U posljednjih nekoliko godina financijska tržišta su se vrlo dobro držala što se tiče određenih svjetskih e, problema koje smo uglavnom mi uzrokovali. Ne želim sada reći da se bavim psikoanalizom financijskih tržišta, ali mislim da nam je tu potreba savjet stručnjaka. Naravno, Brexit za sobom e, povlači i druga pitanja. Nitko ne zna kim ćemo morati pregovarati, tko će biti zadužen za financije u Ujedinjenom kraljevstvu, ali siguran sam da ćemo se moći sastati, sjesti za stol i razgovarati zajedno o pitanjima kao što je bankovna unija. Kada me pitate što bi komisija konkretno trebala predložiti, ja vjerujem da je to već opisano u akcijskom planu komisije i trebat ćemo uložiti značajne napore ako se pokaže da postoji dovoljno interesovanje za e, najavljene teme. Mi želimo održati tehničke razgovore i zajemčiti da svaki materijalni predlog za smanjenje e, rizika koji je nužan politički i gospodarski gledano bude konkretan E, prijedlog da bismo zaista mogli smanjiti rizik e, na području gdje rizik dijelimo. To je jasan zadatak za komisiju. Što se tiče tržišta e, novca, Mislim da tu imamo ista stajališta. Mi nećemo biti više za jedno ili drugo rješenje, već ćemo imati za cilj rješenje koje je u našem zajedničkom interesu i bit ćemo e, pošteni posrednici tu. Što se tiče o pilot projektu o PDV-u, ja sam bio tu kada se kada je komisija raspravljala o tome sa onima koji su podržavali ovaj e, projekt. Do dogovora je došlo na jesen i sada komisija priprema zakonodavne mjere. E, radi, što se tiče malih poduzeća, poduzeća sa jednom osobom, na primjer, tu stvari još nisu sasvim jasne. Jučer je rečeno da komisija e, će raspravljati i o tome tek kad se dogovori o tom pitanju sa ministrima pravosuđa i ministrima financija, jer se to tiče ipak e, prijevara e, vezanih uz PDV. Što se tiče koordinacije ili koordiniranih izmjena i dopuna zakona za e, porezne zakone, ja već deset godina radim na poboljšanju suradnje na ovoj na ovom području a sad se evo vraćamo na početak jer neki govore o poreznom suverenitetu, a neki također misle da je, su porezi nešto što nam predstavlja opterećenje. Mi moramo vidjeti vidjeti što ćemo učiniti s određenim državama članicama koje neću sada imenovati, ali koje zaista se bore za suverenitet po pitanju poreza. E, postkrizni period nam je omogućio da pokušamo postići napredak ali isto tako i E, omogućio nam je da shvatimo da moramo biti realni, da ne možemo težiti ka nemogućem i da moramo se oslanjati na postojeće sporazume. Postoji pritisak OECD-a i drugih institucija koji je pozitivan jer dovodi do konkretnih rezultata. Mi naravno želimo nastaviti rad na ovom području po već ustaljenim pravilima. Hvala vam najljepša, gospodine ministre. Hvala vam na ovom jako dobrom e, dijalogu. Svi smo vidjeli da je vaš program zaista ambiciozan, program vašeg predsjedništva. Želimo vam e, puno uspjeha i naravno spremni smo surađivati sa vama, jer Europska unija sada treba dati jasan signal e, povjerenja u naše projekte i našu budućnost. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na pozornosti, hvala što ste me gostili ovdje i e, želim samo naglasiti da ambicija nije dovoljna, te da zaista moramo učiniti sve što u našoj moći kako bismo dobro surađivali i postigli dobre rezultate. Hvala još jednom i svima vam želim ugodno ljeto. Dear colleagues, we move to the agenda. Dragi kolege, vraćam, sada ćemo preći na predstavljanje nacrta mišljenja o zakonodavnom predlogu glede strukturnih fondova za 2017. 2020. Ovdje imamo izvjestitelja, gospodina Mavridisa. Izvolite, imate četiri minute na raspolaganju. Hvala gospodine predsjedavajući. Ne vjerujem da će mi trebati četiri minute, ali evo da počnemo. 11. mjesecu 2015. godine komisija je dala zakonodavni prijedlog u kojem uspostavlja strukturne reforme za programe za razdoblje 2017. 2020. Ovi programi su dobrovoljni programi kojima se pruža tehnička pomoć Grčkoj i Cipru za e, restrukturiranje. Cilj je ojačati kapacitete država članica i pripremiti se za e, strukturne E, i administrativne reforme kao odgovor na gospodarske i socijalne izazove, a u cilju jačanja konkurentnosti, otvaranja novih radnih mjesta, povećanje ulaganja i učinkovito korištenje fondova Europske unije, uključujući i Europski strukturni fond kao i pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija. U skladu s ovim prijedlogom države članice bi trebale moći zatražiti potporu od komisije u odnosu na provedbu reformi u kontekstu e, gospodarskog e, procesa, naročito u skladu sa preporukama e, za pojedinačne zemlje u okviru europskog semestra i za provedbu zakona Europske unije i u skladu sa europskim gospodarskim programima za prilagodbu i to na inicijativu tih država. E, vrste akcija koje se mogu e, financirati u okviru e, frsp p-a su konferencije i procjene učinka, izgradnja informatičkih kapaciteta, financiranje stručnjaka i tako dalje. 142,8 milijuna eura je dodijeljeno za tehničku pomoć u okviru Fonda za regionalni razvoj i Europskog fonda za poljoprivredno i ruralni razvoj. Mi dijelimo ideje koje su izražene u prijedlogu komisije no, imamo i neke stvari za dodati. Ovaj nacrt e, izvješća se usredotočava na sljedeća pitanja. Najprije naglašava da reforme koje poduzimaju države članice moraju imati za cilj održiva ulaganja, E, poboljšanje gospodarstva, teritorijalnu koheziju, socijalno uključenje, socijalnu dobrobit, jednake mogućnosti, borbu protiv siromaštva i dobro tržno natjecanje. Drugo, želimo napomenuti da e, vlast da odgovornost za strukturne reforme e, moraju preuzeti e, lokalne i regionalne vlasti i socijalni partneri. To je bitno za strukturne reforme i za njihov uspjeh. Treće, e, ciljevi se moraju ispunjavati uz suradnju korisnika iz država članica i poštujući prioritete država članica i u skladu s nacionalnim praksama i tradicijama E, za uspostavljanje socijalnog e, dijaloga i kolektivnih ugovora. Četvrto, poštovati ulogu socijalnih partnera i civilnog društva i uključiti ih aktivno u e, postupke kako bi zajamčili da ovi prijedlozi budu skrojeni po mjeri i da odgovaraju zahtjevima država članica. Peto, pojasniti i naglasiti ulogu Europskog parlamenta. To je nešto što nije jasno rečeno u prijedlogu Europske komisije. I na kraju moram napomenuti još dvije točke za koje smatram da su ključne. Mi moramo zajamčiti da e, programi nisu namjenjeni e, da djeluju kao e, mekanizmi za poticaj, već da budu u sklopu nacionalnih reformnih e, programa i da moraju biti održivi, odnosno e, funkcionirati i nakon 2020. godine. Zato treba predvidjeti posebnu proračunsku stavku za potporu strukturnim reformama. Hvala e, onima koji su ostali i nadam se ipak podonosnoj raspravi. Nije nas mnogo, ali dobri smo. Burkhard Bals u ime EPP-a. Hvala vam, zahvaljujem naravno izvjestitelju. Naša izvjestiteljica u Sjeni, Ivana Malatić, zamolila me da umjesto nje se obratim. I zamolila me da pošaljem jedno obas pa s obzirom da ovdje nije, pa ću govoriti u njeno ime. Europski semestar pojednostavljen je posebnim sredotečenjem na ograničene, ali najvažnije izazove s kojima se države članice suočavaju. Međutim, ne možemo biti zadovoljni sa slabom provedbom CSR-a, moramo koordinirati naše politike, a što je i glavni cilj europskog semestra te provedbe strukturnih reformi, koje su hitnog značaja za Europu kako bismo se pobrinuli da naše tržište i institucije dobro funkcioniraju. Ivana Maletić također smatra da države članice su u potpunosti svjesne i znaju što bi trebalo učiniti, te koje reforme treba poduzeti, na većinu vremena za to je potrebna tehnička pomoć u provedbi ovih mjera. Program strukturnih pod prestrukturnim reformama važan je za bolju provedbu reformi eh, kojima težimo unutar okvira europskog semestra. To nije pilot program, već dodatni poticaj za bržu i bolju provedbu reformi. Nadalje, smatramo da stvaranje novog fonda ili pruženje ovakvih sredstava nisu nužna za funkcioniranje SRSP, ali velike sinergije između postojećih instrumenta i veza s proračunom država članica su nužne kako bi europski proračun e, postao jedna dodana vrijednost promjenama u državama članicama i rješenje izazova s kojima se Europska unija kao cijelina suočava. Treće, E, radi se o novom modernom pristupu europskom proračunu koji osnažuje vezu između pojedinih politika. Primjerice, kohezijska politika će se znatno promijeniti između 2014. i 2020. vezano uz proteklo razdoblje, osobito što se tiče ulaganja, jer se radi instrumentu koji bi mogao i mora podržati uspunjavanje CSR ciljeva usklađivanje i sinergija između nacionalnih reformnih programa je nužno na nacionalnoj razini i isto tako potrebna koordinacija na europskoj razini ništo doprinosi ispunjavanju ovih ciljeva. Ističemo također da poštujemo odluku konferencije predsjednika i ostaćemo unutar dodijeljenih nam nadležnosti. Ne vidim drugih potencijalnih izvjestitelja, tako da ćemo riječ dati izvjestitelju. Rekao bih samo da je gospodin Lamberts me obavijestio da mora otići pa da će mi poslati svoje komentare. Nemam mnogo za dodati, cijenim što smo mogli započeti s ovim dijalogom, zalažem se za plodnu raspravu i nemamo toliko vremena na raspolaganju zbog ljetnog raspusta, ali radit ćemo zajedno i radimo se našoj suradnji. Hvala. Rok za podnošenje amandmana je na jesen, razmatranje također, glasanje studenom. Možemo završiti ovaj sastanak. Svima želim sve najbolje tijekom ljetnog raspusta. Imajte ugodne blagdane zbog toga što 31.8. morate biti u formi jer ćemo nastaviti sa našim sastankom u 9. jutro. Hvala lijepo.